Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli. Evo, osam minuta je prošlo nakon četiri, tako da moramo odmah započeti ovo kratko zasjedanje, barem za danas. Evo jedno objašnjenje u vezi s dnevnim redom, odnosno točka broj sedam razmjena gledišta sa Žaom Valje Almeidom, našim novopostavljenim voditeljem izaslanstva je odgođena za jedan drugi sastanak jer on još uvijek mora predati vjerodajnice u Londonu. Dakle, to je odgođeno za neki drugi sastanak. Kada je riječ o novijem razvoju događaja u Libiji o konferenciji koja se odigrala u Berlinu jučer na večer, predlažem novu točku dnevnog reda 11b i razmjenu gledišta sa našim e, direktorom za Bliski istok i Sjevernu Afriku u svd o ovom pitanju Libije. Tako da ćemo sutra produžiti e, jutrošnji dio do 13 sati. Je li to u redu? Onda je dnevni red usvojen. Priopćenja predsjednika. Imam samo jedno priopćenje. Ako sjedite ovdje i ako imamo goste, govornike, uvijek nas ometaju ova vrata koja se otvaraju i zatvaraju svakih pola minute, jer mnogi ulaze i izlaze i mi se koji smo u dvorani ne možemo usredotočiti, tako da smo odlučili da ćemo imati razmjenu gledišta sa govornicima iza zatvorenih vrata ovdje i zamolit ćemo druge da ulaze sa bočnih ulaza, jer e, inače to stvara preveliku buku. Dakle, to neće biti za svaki sastanak, nego ako imamo razmjene gledišta sa gostima. Dakle, evo, to je novo pravilo. Gospodin Bütikofer. Molio bih vas da date još jedno priopćenje koje se odnosi na vaše potpredsjednike, ako možete. Pa rado bih vam nešto više rekao o potpredsjednicima. Za sada imamo samo jednog potpredsjednika. Ja sam to uvrstio na dnevni red sastanka koordinatora koji će započeti u 16.30. Opet sam to uvrstio i samo mogu zamoliti tri kluba zastupnika koja trebaju surađivati na tome da iznađu rješenje jer ovo nije održivo. Postoje razlozi zašto imamo podpredsjednike odbora. i moramo naći neku damu. Znam da je to možda teško, ali nešto moramo poduzeti. Znam da će to iziskivati dogovore između tri kluba, ali... Gospodine Bazajsku, o tome ćemo razgovarati na sastanku koordinatora koji će započeti za 30 minuta. U međuvremenu smo odlučili da ako ovaj odbor ne može izabrati potpredsjednike, onda ćemo zamoliti najstarije zastupnike da predsjedaju sastancima. To je jedino preostalo rješenje. Ne, Reinholde, već sam eh, provjerio, znam da ste vi ovdje najdulje, ali ima i drugih. Zapravo, svi su iz Pučana oni koji su najdulje ovdje sa neduljim mandatom, što baš isto nije održivo, ali i svi su muškarci. Dakle, ni to ne pomaže. Dobro, o tome ćemo kasnije razgovarati i sada prelazimo na točku broj 3, priopćenja predsjednika u vezi sa odlukama koordinatora. Dakle, imali smo sastanak koordinatora 4. prosinca i 9. i 10. siječnja i njihovi zaključci su na web stranici sa svima ostalim materijalima za ovaj sastanak i bit će uključeni u zapisnik sa današnjeg sastanka. Točka broj 4. Možemo usvojiti zapisnik sa sastanka 6. i 7. studenoga i 25. studenoga. Ako nema prigovora, predlažem da usvojimo te zapisnike bez izmjena. I na kraju možemo doći do točke broj 5 i ovo je prvo razmatranje nacrta mišljenja o zaključivanju sporazuma između eu i Belarusa o, razmisije osoba koje tu borave bez potrebnih ovlaštenja i dajem odmah riječ gospodina Austrović koji je naš izvjestitelj. Hvala, ovo je sporazum između Europske unije i još uvijek Republike Belarusa i nadam se da će to ostati naziv te zemlje i u buduće. No, moram vas podsjetiti kolege da ova dva sporazuma, dakle tu imamo mišljenja odbora o dva sporazuma, jer ona potpadaju pod istu kategoriju, dakle olakšanje sustava viza i readmisijski sporazumi, dakle oni idu ruku pod ruku uvijek, dakle ta dva sporazuma potpadaju pod inicijativu Istočnog partnerstva koja je prošle godine obilježila svoju desetu obljetnicu i riječ je o promicanju mobilnosti građana u sigurnom okruženju, zahvaljujući olakšanju sustava viza i radmisijskim sporazumima. Moram podsjetiti da je Bjelarus zemlja koja polako napreduje u istočnom partnerstvu gotovo da ni nemamo velikih postignuća niti sporazuma u pogledu viza sa Belarusom. No, temeljem sporazuma vijeća iz veljače 2011. godine započeli su pregovori 2014. godine i pet godina je trebalo da se dogovore ti sporazumi. Postigli smo određeni napredak, dakle kada je riječ posebice o pravnom dijelu sporazuma, ali ne nužno i idealnu situaciju u Republici Bjelarus. Režim pojednostavljanja mobilnosti sa Europskom unijom Republike Bjelarus će poboljšati međuljudske odnose što je jasno i što mi snažno podržavamo. I mogao bi dovesti do daljnjih rezultata i bolje interakcije između nas i bjeloruskih građana. Moram priznati da je politička situacija i dalje vrlo složena u toj zemlji. Održani su nedavno izbori u studenome 2019. godine i oni su naišli na mnogo prigovora eh, OSS-a i ODIR-a, ihr eh, a I možete zaključke naći na web stranicama tih organizacija i valja spomenuti da međunarodni standardi u pogledu temeljnih sloboda i ljudskih prava i dalje se provode s nedostacima, a oporba i dalje je izložena velikim pritiscima sa strane režima u Minsku. Svime na umu moram napomenuti da su neke zemlje članice Europske unije i dalje imale kritike na politiku Bjelarusa u pogledu nuklearne sigurnosti. Nuklearna elektrana u ostrovjecu koja bi trebala uskoro biti dovršena, nije u skladu sa najvišim standardima Europske unije u pogledu nuklearne sigurnosti. S time na umu i s obzirom na potrebu jačanja kontakata između ljudi i međuljudskih odnosa i odnosa između zemalja, mislim da trebamo podržati oba sporazuma, dakle i olakšanje režima viza i sporazume o e, readmisiji, odnosno sporazum o readmisiji. Kao što sam rekao, oni idu ruku pod ruku i tvore jednu cjelinu potrebnih e, pravnih uvjeta. Zato tražim e, potporu za, vaše, za naše mišljenje o ova sporazuma, zato jer mi smo pozvani izraditi samo mišljenja, a konačna odluka je na odboru LIBE. S time ću zaokružiti svoje kratko izlaganje, odnosno s molbom vama da i dalje postavljate pitanja potpunog poštivanja temeljnih prava, ljudskih prava i vladavine prava i svih e, značajnih e, sloboda u Bjelarusu, budući da ti ljudi trebaju ne samo moći putovati u Europsku uniju, nego i uživati u svim slobodama u kojima i mi uživamo ovdje. Hvala. Hvala poštovani kolega na vašim izjavama o točkama 5 i 6, tako da ću zamoliti kolege da uvaže da smo obradili obje točke. Evo sada dajem riječ daljim govornicima, dakle izvjestitelju u prvo, Sandra Kalnjece. Hvala Petrusu Ostrovićijusu na ovim mišljenjima. Ja potpuno podržavam uspostavu olakšanog režima viza sa Belarusom koji je prvi korak eh, ka potpunoj liberalizaciji viza, a to je sustav eh, koji uživaju građani Gruzije, Moldavije i Ukrajine. Također se zalažem eh, za jačanje i poboljšanje međuljudskih kontakata jer je to važno naročito u ovoj situaciji u kojoj je oporba u Bjelarusu u vrlo nepovoljnom položaju izložena velikim pritiscima. I osim toga nisu održani slobodni i pravični izbori. to nije u skladu ni sa našim preporukama, niti sa onime što, što su naši članovi preporučili u ruskim, odnosno bjeloruskim vlastima. Ono što je pozitivno za izdvojiti jest da Moskva sada nastoji oživjeti uniju između Rusije i Bjelarusa i neki se boje da bi to moglo dovesti do toga da Bjelarus izgubi veliki dio svoje političke neovisnosti. Ja bih zamolila kolege da podržava dva sporazuma isto kao što ih i ja podržavam. Hvala Sandra Kanete. Norbert Neuser je izvjestitelj u sjeni SID, ali njega nema ovdje. Želi li netko drugi umjesto njega uzeti riječ? E, sada, ako ne, dajem riječ kolegici iz Zelenih. Hvala kolege, hvala Petrosu na njegovom mišljenju. Naravno, mi podržavamo sporazum o olakšanju viznog režima, ali ne slažemo se sa povezivanjem olakšanja režima viza sa readmisijom. Naše stajalište je naravno za olakšanje viznog režima jer kao što su već kolege spomenuli važno je olakšati međuljudske kontakte naročito između studenata a i običnih ljudi odnosno oni moraju imati mogućnost ući u Europsku uniju i dobiti šengensku vizu na jednostavniji način nego što je to sada slučaj. Znamo da građani moraju doživjeti iz prve ruke život e, u Europskoj uniji, a Sandra je također spomenula i pokušaje Ruske federacije da ponovno priključi Bjelarus Ruskoj federaciji. Tako da je ovakav vizni režim još od veće važnosti i još je važnije prepoznati jačanje odnosa između Europske unije i Bjelarusa te njihovo poboljšanje i mi naravno podržavamo ovu rezoluciju. Hvala. Hvala. Djeri Marijani želi uzeti riječ, izvolite. Hvala vam lijepo. Naš klub će podržati oba sporazuma. S obzirom da sam pratio pitanje readmisije u Nacionalnoj Francuskoj skupštini. Mogu vam reći da je u to vrijeme Bjelarus bila zemlja koja je vrlo dobro surađivala, nije nikad bilo problema s readmisijom. Što se tiče viznog režima, svi se slažemo da demokratski razvoj također potiču i uzemne razmjene, tako da podržavamo i ovaj sporazum o pojednostavljivanju viznog režima. Dugo se čekalo na potpisivanje, kao što smo čuli. Ne znam tko je za to zaslužan, evropljani ili bjelaruska strana. Mi smo to mogli potpisati već prije nekoliko mjeseci. I zapravo se postavlja pitanje cijene vize. Od drugog veljača, ako se ne varam, porast će cijena vize. Veleposlanik Bjelarusa je u trenutku potpisivanja pitao možemo li se zadržati na iznosu od 60 eura, dakle to je vrijedilo u trenutku kada se potpisivao ugovor. 20 eura za nas ne zvuči mnogo, ali za studente koji iz te zemlje žele doći u Europu nije baš beznačajan iznos. Dakle, podržavam oba izvješća i nadam se da s obzirom na dužinu pregovaranja ovoga teksta možemo zadržati, odnosno zamrznuti cijenu ishođenja vize na 60 eura. Hvala. Vratit ćemo se na vaše pitanje za trenutak. Sada bih dao riječ ili predstavniku komisije ili našem izvjestitelju Petras, ali prije toga želi li netko uzeti riječ iz kluba ECR-a? Ne. Zgoja? ne. Europska komisija? Ne, imamo još javljanja za riječ. Mihajl Galer ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Naravno ja podržavam oba sporazuma, odnosno oba prijedloga. I u, u političkom smislu se slažemo da kao što je spomenuo Petras, da treba održati tamo pravečne izbore. Dakle, to su bili najgori od 90. godina. I također, kod posljednjih prosvjeda smo vidjeli da i oporba je prosvjedovala protiv ovih pokušaja Rusije da priključi Bjelarus, ali nekoliko tjedana kasnije Predstavnici demokršćana su opet e, dobili mogućnost zatvora o trajanju od 30 dana zato jer su sudjelovali u tim prosvjedima. Dakle, svi se slažemo da se treba suprotstaviti ovim ruskim pokušajima i mislim da uz ovaj proces trebamo jasno reći da očekujemo da se prestane sa pritiskom na oporbu. Htio bih se još osvrnuti na pitanje viza i cijene viza, odnosno čini se da će se povećati cijena vize od veljače na 80 eura. Ja to ne smatram u praksi olakšanjem, nego zapravo otežavanjem i htio bih stoga znati i od e, nadležnih e, u komisiji ne bi li trebalo učiniti tu neku iznimku. Ne smatram primjerenim da bi to uopće trebalo imati neku cijenu. Hvala. Ima li daljnjih govornika? Ne. Ima li nekoga ovdje iz komisije ili iz SVD-a? Ne. Oni su inače uvijek ovdje. Ili su ovdje, ali se ne žele javiti za riječ. Molim vas, javite se. Tko ste? Imamo pitanja. 60 eura, 80 eura. Tko je odgovoran za to? Vi možete odgovoriti. Dakle, komisija ne može ili ne želi. Petras, ba ja ne mogu zamijeniti komisiju ili vijeće, ali koliko znam, budući da govorimo o olakšanju viznog režima, a ne o liberalizaciji, to su dvije različite stvari, općenito govoreći, i budući da se radi o prvom iskoraku s obje strane, to je sada dovoljno. Cijena dogovorena za bjelaruske građane kada se ovo kada ovo stupi na snagu, bit će 35 eura, dakle to je značajno smanjenje cijene vize. U tome se svi slažemo, iako i 35 eura ostaje dosta velikom cijenom za bjelaruske državljane gdje prosječna plaća ne prelazi nekih 300 eura. No, u svakom slučaju 35 eura za one koji će dobiti vize u skladu sa odredbama koje ćemo usvojiti i oni će imati pravo boraviti u zemljama koje primjenjuju taj sporazum 90 dakle, dana u razdoblju od ukupno 180 dana. Dakle, 90 dana u razdoblju od 6 mjeseci mogu ostati na teritoriju Europske unije. Treba također spomenuti da se ovaj sporazum ne odnosi na Dansku, Irsku i Ujedinjenu kraljevinu. Evo, možemo to usvojiti sa ovim izuzećima. I još jedna posljedna napomena o tome zašto smo pregovarali s Bjelarusom pet godine. Trebamo upitati to obje strane, i Minsk i nas. Dakle, pregovaralo se o nekim odredbama koje nisu bile prihvatljive Europskoj uniji, zato jer smo mi demokratska institucija. Hvala Petra se, a sada mi kažu da je tu gospođa iz SVD-a koja bi se htjela javiti za riječ. Evo, ako se možete predstaviti, molim. Ja sam Ane Rongule. Dolazim iz službe za vanjsko djelovanje i samo sam željela reći da smo zaprimili upravo isti zahtjev tijela vlasti Bjelarusa kao i komisije dakle, da kada razmotrimo mogućnost e, ovih 60 eura naknada za vize i kolege iz komisije su nas obavijestili da se sutra sastaje u vijeću radna skupina za vize gdje će se ova točka raspraviti. Dakle, tek nakon ovog sastanka ćemo imati više nešto detalja o tom pitanju. Naravno, to će se revidirati u okviru postojećeg pravnog okvira e, koje vizni režim Europska unija dozvoljava. Hvala. Ima li kakvi daljih komentara s vaše strane? Ako to nije slučaj, ćemo vremenski okvir, a to je rok za podnošenje amandmana 3. veljače, glasanje u Afetu 19. veljače, glasanje u Libiju 3. ožujka i glasanje na plenarnoj će biti još određeno. As announced, there's no exchange of views with... Kao što sam najavio, nemamo razmjenu mišljenja s Joao Valedolmeidom, to ćemo imati drugom prilikom. A sada prelazimo na sastanak koordinatora, što znači da bih zamolio samo one koji trebaju ostati u prostoriji da to i učine.